Prvo jedno priopćenje. A ono glasi ovako. U skladu s pravilom 1.66 poslovnika predsjednik je odlučio da izrekne kaznu gospodinu Dehrafu za njegovo ponašanje na zasjedanju 26. listopada 2015. i oduzet će mu se dnevnica za pet dana. Odluku smo već priopćili dotičnom zastupniku. U redu. A sada prelazim na